Test, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois. Teste, um, dois. testen.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 nalazite E, nastavlja se sjednica. E, proglašenje rezultata prvog glasovanja i provedba drugog glasovanja. Glasovanje zahtjevima za hitni postupak. Dobro, neću sve rezultate pročitat, pojavit će se na ekranu uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. 2020. usvojeno. Vi koji nas slušate izvana ne vidite, znači 684 da, dani glasova, 680 za, 13 protiv, 1 suzdržan. Nacrt izmjene proračuna broj 1 e, za 2020. usvaja se. 684 glasova, 658 za, 7 protiv, 19 suzdržanih. Nacrt izmjene proračuna broj 2, proračun za 2020. Mm, zahtjev za hitni postupak usvaja se. Mm broj glasova 684, za 688 protiv 5, suzdržan 1. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020. dokument 2020 e, kosa crta 2053 usvaja se također A, da vidimo. Sad smo... Trebao mi dokument 2020, ko sa crta 2053. the ah, flexibility instrument number hmm, instrument fleksibilnosti broj jedan. Hmm, ovo je broj dva. Ja imam ovdje dokument

64 za, 6 protiv, 14 suzdržanih. Onda tu, su tu posebne mjere za pružene iznimne fleksibilnosti pri uporabi europskih strukturnih investicijskih fondova. E, također se usvaja glasovanje o zahtjevima, znači za hitni postupak ovo se usvaja. Znači posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti.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 meni sad treba znači broj dokumenta posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti. Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za 2020. 2020. 684 glasa, 679 za, 4 protiv, 1 suzdržano. I sad smo na posebnim mjerama za pružanje iznimne fleksibilnosti pri uporabi evropskih strukturnih i investicijskih fondova. Broj glasova 684, 680 za, 2 protiv, 2 e, suzdržanih. Znači, zahtjev za hitni postupak se usvaja, onda su nadalje mm, uvođenje posljednjih mjera kao odgovor na krizu izazvanu bolesti COVID. I taj zahtjev za hitni postupak se usvaja. 680 za, 2 protiv, dvoje suzdržanih. I posebne mjere za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i kulture 684 za, 663, 684, glasova, 663 za, 6 protiv, 15 suzdržanih. Zahtjev za hitni postupak se usvaja. Nadalje, medicinski proizvodi 684 e, glasa, 679 za, 3 protiv, dvoje suzdržanih. Taj zahtjev se znači također usvoja. Rok sa podnošenjem amandmana je do 2 sata, do 14 sati. u 15.30 istječe rok sa podnošenje zahtjeva o e, zasebnom glasovanju, odvojenom glasovanju. U 17 sati će se proglasiti rezultati. Sad slijedi drugo glasovanje uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. do 2020. i drugi dio amandmana o usklađen, za, na usklađeno djelovanje EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njeznih posljedica. E, koristit ćemo se istim postupkom kao prije podne i drugo glasovanje je otvoreno sada imate vremena do 14.30 da glasujete. Rezultat će se proglasiti u 17 sati. Sjednica se prekida.